Hello everyone, if you want to take your seat. Dobar dan, ako želite <laughs> sada da krenemo, možete sjesti pa možemo krenuti dalje. Zajednički sastanak sa kolegama iz AFETA o važnom izvješću, a to je klimatska diplomacija. Dakle, zahvaljujem svim zastupnicima koji su došli. Drago mi što su se odbori počeli udruživati snage kako bi e, radili na izvješćima od važnih tema kao što je ova, klimatska diplomacija i mislim da je to dolazi u pravi trenutak. Vijeće je također usvojilo zaključke o nedavno ovoj temi 26. E, veljače i obzirom da su klimatske promjene stvarnost koje utječu na sve više ljudi, trenutak je da se udruže snage, da se bude ambiciozan i ponovi predanost europskim e, ciljevima klimatskog sporazuma iz Pariza. Također, E, Europska unija treba ponovno potvrditi svoju vodeću ulogu u klimatskom djelovanju i uključiti sve razine e, upravljanja u dijalogu, promjeni najboljih praksi, suradnje između državnih i nedržavnih dionika, a što može biti vrlo e, plodan pristup. Znači, postoji potreba da se u sve politike Europske unije uključi klimatsko djelovanje i kao i vanjsko djelovanje i ključno je da stoga naši odbori djeluju zajedno po ovoj temi i vjerujem da ćemo dobro surađivati i poslati snažnu poruku i e, sada želim e, dati gospodinu Buchneru koji zamjenjuje gospodina McAllistera, našeg predsjedatelja, predsjedatelja AFETA E, da nam dade uvodne napomene. Zahvaljujem na ovom e, ljubaznom uvodu. Ovo izvješće dolazi ne samo u pravom trenutku, nego je i važno za nas, jer e, mogu govoriti o svojoj vlastitoj situaciji u raznim izaslanstvima. Naime, posebice je važno to naglasiti I u ovom izvješću upravo se govori na pravi način o tome kako se tim pitanjem pozabaviti i što učiniti. Prvo naravno treba utvrditi ključne prioritete, a zatim ih e, u svim našim izaslanstvima i u svim područjima isto promicati te ciljeve. Također i meni velika prednost bila imati takvo izvješće, pa ću ovdje stati to eh, eh, I dati ću riječ, gospođe Dali, izvolite. Hvala, ja ću danas govoriti u ime Joe Linena. Um, koji je izvjestitelj za klimatske eh, prilike. On ne može biti danas ovdje, pa želi izraziti E, Lid su izvjestiteljici, zahvalom na dobroj suradnji u posljednjim mjesecima. Također želi čuti mišljenja drugih izvjestitelja u sjeni kao i e, mišljenje komisije o nacrtu izvješća. Znači ovo je izvješće e, važna prilika da se potvrdi predanost parlamenta klimatskom djelovanju kao i spremnost na doprinos provedbi Pariškog sporazuma u Europskoj uniji kao i globalno. Dakle, ovo je prvi puta da se parlament bavi posebice EU klimatskom diplomacijom i to je naša prilika da dodamo važni doprinos počet, prije talanova dijaloga i kopa. 24, a to treba učiniti u zajedničkim naporima između Afita i NV. Klimatska diplomacija koristi instrumente vanjskog djelovanja za jačanje klimatske zaštite. I e, zapravo nacrt izvješća već formulira preporuke komisiji, službe za vanjsko djelovanje i zemljama članicama, a kako bi se postigla e, strateška e, klimatska diplomacija koja će imati znatni utjecaj. Tri su prioriteta ovog izvješća. Za uspješnost ove politike potrebne su nam e, klimatske ambicije, potrebni resursi i također strateška partnerstva i sigurno sam da će kolegica lici još e, dodati u svojoj, e, svojem izlaganju ključne stvari. Dolazimo sada u ključnu fazu provedbe Pariškog sporazuma, posebno izvješće ipcc na jesen pokazat će koje su aktivnosti ključne za ograničenje glomatskog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa, a klimatska konferencija o Katavicama će također biti trenutak istine za globalnu zajednicu kada se zaključi prvi Talanoa dijalog i rulebook eh, bude konačno finaliziran. To će biti važan test za to koliko će biti dobra provedba sporazuma i hoće li se o e, držati obećanja. I također važno je zadržati dugoročnu viziju e, neto emisija i u brojnim dijelovima svijeta već klimatske promjene uzrokuju sve veće prirodne katastrofe i klimatski samit prošle godine podsjetio nas je do nekim eh, dijelovima svijeta klimatske promjene su već velika prijetnja cijelom životnom okruženju i stabilnosti i miru u tim regijama. A sada ako se usredotočimo na nužna strateška partnerstva, Europska unija ima politički i ekonomski kapacitet da postane jedan od vodećih dionika u globalnom klimatskom djelovanju, a kako bi to moglo biti učinkovito, važno ima strateška partnerstva ne samo konstruktivnu medijatorsku ulogu međunarodnim e, pregovorima, nego i sa međunarodnim organizacijama kao i kao i IMO. Klimatska diplomacija ne bi trebala biti samo profesionalnija temeljem konkretne strategije i korištenjem niza alata i resursa, nego bi trebala proširiti se i na razne dionike na ciljani način. Također Europska unija treba aktivno revidirati koaliciju e, i upravljanja na razini COP24 te e, stvarati nove e, koalicije s visokim ambicijama među civilnim društvom, privatnim tvrtkama i predstavnicima nevladnih udruga. Strateška partnerstva sa gospodarstvom u razvoju trebaju biti sljedeći prioriteti, jer oni će imati veliki učinak na globalno zagrijavanje dok i njihov politička težina raste. Znači, tu se mogu kombinirati razne političke sustavi, međutim, ostati će važan forum za e, klimatsko djelovanje. EU-Kina e odnosi također su vrlo važni ovdje. Klimatska diplomacija morati će se usredotočiti na veće povezanost sa Kinom prije Kopa 24 koji treba produbiti u određenim područjima gdje oba gospodarstva imaju zajedničke interese kao obnovljivi izvori energije, električna mobilnost. A EU e, također treba predvoditi i u e, po pitanju ETS sustava diljem svijeta E, također u suradnji sa e, Kinom i sa Sjedinim državama i Kanadom. Klimatska diplomacija treba ići dalje od političke diplomacije i treba uključivati znanost i poslovni svijet koji zagovaraju klimatske e, djelovanje, te također koristiti izvozne strategije za gospodarstvo kako bi se podupro transfer tehnologija i jačanje kapaciteta u drugim zemljama, te na kraju Europski parlament bi također trebao postati diplomatski dionik u vlastitom, s vlastitim naporima i koristiti svoje kontakte e, sa drugim parlamentima na učinkoviti način i drugim dionicima. Parlament se može uključiti u razvijanje strategije klimatske diplomacije i pomoći utvrditi prioritete i ključne partnere, te tako ne biti samo dionik uh, u klimatskoj policiji, nego i pokretač klimatskog djelovanja diljeg svijeta. Stratež, više strateški fokusirani pristup uh, može pokazati učinkovitost upravo EU klimatske diplomacije. As climate change can only be tackled Obzirom da se uh, klimatskim promjenama može raditi samo na globalnoj razini, na kopu 24 moramo čuti jasne poruke od strane jake alijanse za klimu, jer to može biti snažni alat za uključivanje država, dati ambiciozne doprinose posebice od zemalja u razvoju i stvaranju važnih partnerstva. Da bi europska diplomacija mogla biti učinkovita u promicanju klimatske agende, mora biti opremljena odgovarajućim resursima, a nacrt izvješća kaže da treba procijeniti financijske i kadrovske resurse i postojeće nedostatke, a kako bi se moglo zatvoriti jaz u kapacitetima u Europskoj uniji. Također veliki izazov borbe protiv klimatskih promjena treba odraziti u višegodišnjem financijskom okviru i utvrditi novi financijski okvir biti će ključni zadatak u dolazećim mjesecima iako je proračun pod pritiskom, nema sumnje da sredstva za klimu moraju biti ne samo zadržana, nego i povećana. I prije samo dva tjedna parlament je pozvao na 30% eh, eh, rezerviranje sredstava u višegodišnjem financijskom okviru i Europska unija treba koristiti svoj soft power kao i eh, ekonomsku i financijsku snagu u tom pogledu. Još neke stvari iz ovog izvješća koje kolega naglašava je da postoji hitnost djelovanja, da je vrlo teško očekivati točno koja će biti e, razina e, ambicija koja će biti potrebna od strane Europske unije, ali to svakako e, treba biti iznad onih ambicija koje su bile prije Pariškog sporazuma. Nije ne radi se o tome što Europska unija može ponuditi, nego onome što mora ponuditi, jer bez i, i bez IPCC ovog izvješća znati ćemo da 40% smanjenja emisija neće omogućiti isključivanje emisija prema sredini stoljeća. Kao najveće gospodarstvo na svijetu ne smijemo zaobići svoju odgovornost da brže smanjujemo stakleničke plinove i u ovom izvješću poziva se komisija i zemlje članice da budu spremne povećati e, nacionalne doprinose Europske unije i ne smijemo E, riskirati gubitak kredibiliteta ako ne ispunimo svoj potencijal i ono što smo obećali u na dijalogu jer ako želimo da svi imaju veće ambicije i financijske doprinose, moramo ponuditi nešto prije toga i pokazati klimatsku ambiciju Europske unije. Važno je razviti strategiju za 2015. jer to je važan element klimatskog procesa do sredine stoljeća u raznim sektorima. To će nam pomoći da razumijemo ključne korake prime 2030-40. Europska unija već je uzor drugim zemljama i regijama i pokazuje da klimatsko djelovanje nije uvijek u suprotnosti s rastom i visokim standardom života. Te da zaključimo, koncept klimatske diplomacije još uvijek je prilično nov no, inicijativa ovog izvješća u ovom parlamentu treba poslati signal da podupiremo jačanje klimatske diplomacije i da želimo da ona postane snažan alat u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Obzirom da je nacrt izvješća ograničen duljinom, amandmanima će se uključiti konkretnije neki prijedlozi i sugestije. Zahvaljujem. Hvala gospođo Dali. A sada dajem riječ gospodinu Licu, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, drago mi je što danas mogu biti s vama i predstaviti vam e, ovo izvješće koje dolazi u pravo vrijeme. Budući da EU mora tu premostiti jaz što se tiče globalnog upravljanja na području borbe protiv klimatskih e, promjena. E, imamo e, gospodina Trumpa, ali isto tako i desnicu u Europi, na primjer AFT u Njemačkoj, ne vjeruju u realnost klimatskih promjena. Vijeće također e, donijelo je svoje zaključke vezano uz klimatsku diplomaciju u veljači ove godine. Osim toga, je e, odbor regija također se pozabavilo tom, tim pitanjem i je osmislilo mišljenje u okviru odbora za e, okoliš klimatske promjene i energetiku. Možemo reći da su institucije Europske unije u tom smislu posvećene jačanju napora na području klimatske diplomacije. Globalna EU strategija, strategija mora uključiti e, klimatsku diplomaciju i također uvrstiti u vanjsku politiku, pojačati e, poveznice između s jedne strane energetike, klimatskih promjena, s druge strane vanjske politike i sigurnosti. Imali smo sada tu temu koja se već godinama e, pojavljaju u raspravama. Što se tiče odbora AFET, Zašto smo se pozabavili s ovim pitanjem klimatske diplomacije? Naš parlament je bio prisutan e, na kopovima, ali isto tako ono što je sad potrebno, da imamo isto tako i ovu vanjsku politiku, te također e, uspostavljanja odnosa sa drugim zemljama i to u svrhu postizanja angažmana u kviru e, Pariškog sporazuma. To moramo sada uvrstiti kao prioritete. Imamo tri prioriteta u tom smislu, znači Europski parlament mora biti e, čimenik na području e, klimatskih promjena i e, klimatske diplomacije. Isto tako, Moramo imati e, prave mjere i moramo također imati i dovoljno dodijeljena sredstva i Europskoj službi za vanjsko djelovanje i općenito e, vanjskom djelovanju kako bi to djelovanje bilo vjerodostojno. Također, imamo i tu terminologiju što se tiče klimatske diplomacije to e, se razumijeva kao znači ciljana vanjska politika kako bi se klimatskim promjenama pristupilo i borbi protiv njih pristupilo na regionalnoj razini, a radi se također i uspostavljanju strateških e, partnerstava i uspostavljanju veza sa državama u smislu doprinosa ublažavanja utjecaja klimatskih promjena. E, ključni prioriteti ovog izvješća jesu sljedeći. S jedne strane, Europska unija kao glavni čimbenik na borbi protiv klimatskih promjena mora e, postići puno više na području provedbe ciljeva Pariškog sporazuma kako bi se to postiglo. EU mora e, i dalje biti vjerodostojan partner. Moramo ojačati naše napore i naše ambicije na području e, klimatske diplomacije. Moramo osmisliti strategiju za zajedničke napore EU-a na području klimatske diplomacije. I to u okviru zajedničkog djelovanja parlamenta, komisije, e, država članica i drugih čimbenika. Moramo uvrstiti klimatsku diplomaciju na agendu vanjske politike EU-a. A e, tu temu također moramo uvrstiti i tijekom posjeta e, odbora e, partnerskim državama. Moramo tu temu svojim sugovornicima također naglasiti kao prioritet. E, što se tiče mreže nacionalnih parlamenta, nacionalnih e, parlamenata, e, isto tako različitih kontakata sa drugim regionalnim organizacijama, na primjer zemalja AKP-a, moramo te teme uvrstiti u prioritete razgovora. Znači što se tiče ovih sredstava, oni moraju, ona moraju biti ne samo rezervirana, nego isto tako e, moramo osigurati i njihovo stavljanje na raspolaganje što se tiče pariškog e, sporazuma, isto tako e, ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Moramo u tom smislu e, uzeti u obzir da je u okviru SDG-a klima i također jedan od ciljeva. Europska unija mora na tom području zbilja i jasnije i dublje djelovati. To je zbilja prava prilika da na ovom cilju E, zbilja poradimo je to e, duboko moramo mm, udružiti e, napore kako bismo osmisliti učinkovitu klimatsku diplomaciju. Isto tako što se tiče strateškog pristupa klimatskoj diplomaciji pozivamo znači, na proces koji će biti koordinirat od strane komisije, a tu se moramo usredotočiti na ključne prioritete klimatske diplomacije. Isto tako pozivamo na bolje korištenje E, resursa na raspolaganju u predstavništvima i delegacijama Europske unije u trećim zemljama u smislu promicanja klimatske diplomacije. Mi kao parlament isto tako e, imamo predstavništvo u SAD-u i zajedno sa država članicama moramo isto tako e, zajednički djelovati. mogu reći da e, moramo imati znači taj pristup e, gdje ćemo na tim temama raditi e, konstantno i to ne u okviru samo delegacije predstavništva nego isto tako i u suradnji sa državama članicama. Isto tako moramo imati druge glavne uprave koje će u svoje djelovanje uključiti i ovu temu. Moramo uključiti lokalne i regionalne dionike, također izborna tijela na lokalnoj razini. Također moramo e, ostvariti suradnju na području e, e, dekarbonizacije gospodarstva. Prošli tjedan imali smo konferenciju E, znači južnog partnerstva vezano uz borbu klimatskih promjena radi se znači isto tako o e, pristupu e, energetskim odnosima što se tiče migracije i pozivamo također i usvajanje mjera u zemljama u razvoju što se tiče borbe protiv klimatskih promjena Također pozivamo i veću upotrebu obnovljih e, obnovljivih izvora energije, također e, moramo imati i jačanje veza sa privatnim sektorom, civilnom društvom te također akademskim e, područjem i akademskim akterima. Ovaj nacrt je sada u postupku. I moramo imati na umu da je klimatska diplomacija e, nešto što može otvoriti e, mnoga vrata, posebno na području i energetike. Tu imamo, e, na primjer, tu vezu sa Iranom i odnose sa Iranom. Imamo tu i tu mogućnost otvaranja vrata prema SAD-u, a radi se o nacionalnom pristupu E, sigurnosti. Ne smijemo e, e, znači gledati samo na E, negativne aspekte nacionalne politike, nego isto tako moramo prije svega raditi i na uspostavljanju partnerstava. Ja ću zaključiti e, sljedećim riječima. Imat ćemo u svakom slučaju e, amandmane. Mi se veselimo budućem postupku, veselimo se isto također mišljenju povjerenika u sjeni, a Također zahvaljujemo i tajništvu koje je omogućilo da uspostavimo dobre veze sa svim čimbenicama, e, komisijom i tako dalje u smišljavanju ovih ciljeva. Hvala. hvala. Sada e, povjerenici u sjeni uzimaju riječ dvije minute za svakoga. Evo imamo e, predstavnike klubova. Gospodin Peterle će govoriti i u ime gospođe Šujice, pa možete govoriti četiri minute. Izvolite, hvala. Znači dva e, kratka komentara od e, dva izvjestitelja u sjeni. Prvo, gospođa Šujica ima sljedeće primjedbe. Želim zahvaliti dvama su izvjestiteljima na ovom izvrsnom izvješću. Klimatska diplomacija e, je važna u borbi protiv klimatskih promjena koja u svakom slučaju utječe i na stabilnost E, klimatska diplomacija je instrument vanjske politike kako bismo ostvarili borbu protiv klimatske, e, klimatskih promjena kroz suradnju, strateška partnerstva, također uključenjem privatnog sektora i civilnih udruga. Ovaj e, pristup vanjskoj politici ide znači on kraj tradicionalnih djelovanja na području borbe protiv klimatskih promjena. Imamo tu također i postiđanje ciljeva kako bismo ih postigli, e, borba e, protiv klimatskih promjena mora biti e, prioritet u vanjskoj politici. Moram proširiti naš utjecaj kako bismo uključili isto tako i ovaj aspekt u razvojnu politiku. E, povlačenje e, SAD-a e iz Pariškog sporazuma ostavlja nam mogućnost da Europska unija bude najsnažniji čimbenik na borbu, na, u borbi protiv klimatskih promjena. Isto tako, bez obzira što je SAD otišao iz Pariškog sporazuma, mi moramo nastavljati dalje i ostatak svijeta može računati na Europsku uniju e, u osmišljavanju ambicije, ambiciozne politike na tom području e, vezano uz prilagodbu i e, isto tako ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Ja se veselim daljem radu na ovom važnom izvješću. Evo, to, je bil, to su bile primjedne Dubravke Šujica, sada Alois Peterle. Želim zahvaliti e, izvjestiteljima na ovom uravnoteženom izvješću vezano uz ovu važnu temu. Govori se o tome koliko je klimatska diplomacija važna. To treba biti strateški prioritet naše vanjske politike. E, izvješće e, podcrtava obveze iz Pariškog sporazuma također govori se o tom e, globalnom leadershipu Europske unije na tom području. Moramo imati znači e, ujedinstveni pristup što se tiče e, vanjske politike na području klimatskih promjena. Ako se ne dogovorimo oko toga, onda nećemo postići svoje rezultate. Ovo izvješće također potiče korištenje sadašnjih instrumenata na području borbe protiv klimatskih promjena i to u okviru različitih međunarodnih organizacija i sporazuma. Trebamo koristiti e, postojeće e, instrumente, ali također moramo imati dodatne resurse E, kako bismo stvarili i implementirali svoje ciljeve. Moramo se također e, usredotočiti na strukturne elemente i postojeće okvire, a ne sad podlagati nešto potpuno novo. Mislim da je to dobar pristup i bilo bi mi drago da ovo izvješće se ne pretvori sada u isticanje različitih političkih ciljeva u različitim političkim uh, E, agendama. Što se tiče sigurnosti hrane, borbe i također povezano sa sigurnošću, to je nešto što moramo e, osmisliti kao prijatelj i biti svjesni to, e, ključnosti tog, tih pitanja u budućnosti. Hvala što sam imao mogućnost vam izraziti svoje stajalište. Veselim se buduće a sada iz EKR-a, ne, a sada E, gospođa Jetermerke iz Aldea, ona će, vi ćete govoriti isto tako u ime e, gospodina Paeta. Želim zahvaliti su izvjestiteljima, budući da je ovo izvješće ambiciozno i uravnoteženo. Također želim podcrtati da e, druge države prije svega gledaju na EU u cjelini što se tiče primjera i vodstva na području borbe protiv klimatskih promjena. U tom smislu imamo zbilja veliki prostor povećanja djelovanja Europske službe za vanjske poslove na području klimatske diplomacije. Prvo, Želim e, podržati znači uspostavljanje novih e, tematskih prioriteta za suradnju na području klimatske diplomacije. E, jedan od tematskih prioriteta treba biti vezano uz područje Aktika, posebno znači utjecaj na polarne kape crnog ugljena. Drugo, kontakti sa civilnim društvom i nevladinim organizacijama su kratko spomenuti u izvješću. Ja bih željela u tom smislu e, dodati i e, dodatnu formulaciju u tom smislu. Što se tiče e, Moramo isto tako e, raditi i na poboljšanju ženskog e, e, statusa žena koja mogu uvelike pridonijeti djelovanju na području borbe protiv klimatskih promjena. A što se tiče temeljnih problema, moramo neke stvari dodati izvješću prvo. Govori se o tome da moramo podcrtati da klimatske promjene e, proizvrđuju migracije stanovništva. Moramo e, također spomenuti i Arktik, gdje se klimatske promjene izražavaju mnogo jasnije nego drugdje. A također moramo e, riješiti i to pitanje povlačenja SAD-a iz Parišnog sporazuma a također spomenuti da se još čeka od Rusije da ratificira ovaj sporazum. Hvala. Hvala. Gospođo Jatermaki, sada za zelene imamo gospodina Afrontea. Ne znam da li ćete uzeti riječ u ime gospodina Dalunde. U svakom slučaju imate riječ. Izvolite. Hvala. Evo samo nekoliko napomena. Izvješće je vrlo potpuno, a i današnja izlaganja osvrću se na brojne aspekte i pokazuju i ovaj poman pristup čitavom pitanju, no unatoč tome želimo izvojiti neke napomene. Prvo, smatramo da Trebamo više ustrajati na predlaganju pravih, pravcatih eh, mjera sprječavanja onečišćenja zraka, vode i za zaštitu Sahare, što je najekstremniji primjen, ali imamo i drugih eh, područja gdje nedostatak hrane, vode i klimatske promjene dovode do poštrenja sukoba i borbe za resurse. Dakle, imamo sve posljedice koje donese rat, siromaštvo i socijalna nejednakost. To je prisutno u izvješću, nego je, ali je samo spomenuto kao pitanje za klimatsku diplomaciju, ne u okviru mjera. Mislim da bismo mogli usuditi se nešto više učiniti i poticati vijeće da poduzme nešto više. Osim toga, postoji još jedna napomena koja je možda drugorazredna, ali smatram da nije, a to je podizanje svijesti u europskoj javnosti od e, Eurostata znamo da je visok postotak javnosti u Europi upoznat sa problemima klimatskih promjena, ali mislim da je manje upoznat sa vezom između klimatskih promjena, sukoba rata i socijalnih nejednakosti. A to je važno jer građani moraju znati da su te pojave međusobno povezane i da se Europska unija s ne nastoji nositi na usklađen način i na taj način bismo potakli građane da vrše dalje pritisak na političke snage i to na ustran način e, i da se ne rješavaju problemi na uobičajeni, zastarjeli način. Ja nisam član AFETA, e ali već smo pripremili neke amandmane na to mišljenje i neki od tih amandmana upravo ističu važnost e, uvrštenja politika za sprječavanje klimatskih promjena i u politike sprječavanja sukoba tamo gdje su klimatske promjene čimbenik koji pogoršava već postojeću situaciju. imamo također i neke preciznije amandmane, ali koje ćemo predstaviti kasnije. No, ipak izvješće je vrlo dobro, no unatoč tome može se još više poboljšati. Hvala lijepa. U ime Guja, gospodin Kologlu. U ime gospođe Torres Martinez. Hvala. Pozdravljamo ovo izvješće i podržavamo ga u brojnim aspektima. Evo samo nekoliko kratkih napomena. Europska klimatska diplomacija ne može biti vjerodostojna ako Europska unija ne provede svoje obveze sukladno Pariškom sporazumu. Moramo surađivati unutar postojećeg okvira UN-a. Treće, klimatske promjene moraju se uvrstiti u međunarodnu trgovinsku politiku i u međunarodne trgovinske investicijske sporazume i također e, programe ulaganja trebamo ojačati kako bismo ojačali s druge strane i naše djelovanje protiv klimatskih promjena. Trebamo također e, suočiti se sa izazovima povlačenja SAD iz Pariškog sporazuma i Brexitom, no to su dva različita pitanja. Pariški sporazum je sporazum o kojem se ne može ponovno pregovarati. Imamo šest točaka, dakle europska vanjska politika treba razraditi kapacitete za praćenje klimatskih promjena i s time povezanih rizika, što znači i migracije i moguće sukobe. Zahvaljujemo izvjestitelju na nacrtu izvješća i mi ćemo iznijeti čitav niz amandmana na ovaj tekst. Hvala. Kolege iz FDD-a nisu ovdje. I otvaram sada opću raspravu. Ko se želi javiti za riječ na jednu minutu? Uh, uh, Molim vas da se javite kako bi naši kolege iz tajništva vas pribilježili na popis govornika. I had the shadows, so da, vidjela sam vas i prije, ali prvo sam htjela dati riječ izvjestiteljima o sjeni. Gospođa Gerling ima riječ. Hvala. Evo, želim samo spomenuti nekoliko stvari. Prvo, izvješće se isključivo usredotočuje na UNFCCC. A ja bih htjela spomenuti dva područja klimatskog e, djelovanja i diplomacije koja su izvan toga, to su i kao i IMO, koji su značajni u smislu dugoročnog učinka koji mogu imati na naše sporazume. I to je e, namjerno izostavljeno iz e, UNFCCC-a, ali trebalo bi to izričito spomenuti u ovom e, izvješću, zato jer i zračni i brodski prijevoz imaju značajan učinak na klimu. Kada je riječ o zračnom prometu, u kao se vodi rasprava upravo o zemljama o razvoju i to je jasan pokazatelj razlika između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju. I tu prepoznajemo dilemu s kojom se suočavamo, odnosno da neke zemlje moraju snositi veći teret od drugih. Ovdje u parlamentu imamo e, nezadovoljavajuće veze sa ovim organizacijama jer se time bave i odbori Envi, i Tran, i glavna uprava MUV i to je složen splet i time se trebamo pozabaviti u ovom izvješću. Ako želimo klimatsku diplomaciju, trebamo se srediti, dakle trebamo srediti naše odnose. I htjela sam još spomenuti i značaj eh, diplomacije na pod nacionalnoj razini, dakle sa SAD-om, sa pojedinim e, državama SAD-a i sa Kinom u odsutnosti SAD-a. Hvala, gospođa Möller. Hvala, gospođo predsjednice. Imam nekoliko jednostavnih primjedbi. Prvo u ovom izvješću e, mogu reći da imamo e, države članice koje se spominju samo u e, točkama 16 i 19 i da e, njihovo mjesto nije dovoljno odraženo na pravi način. A što se tiče instrumentalizacije u znači samo gospodarske svrhe što se tiče klimatskih promjena. Evo, to je ono što smo željeli reći, ali vidjet ćemo kako ćemo napredovati u ovom predmetu. No, s druge strane, imamo i dva e, znači točke koje se tiču i proizvodnje i isto tako skladištenja električne energije. To se tiče i odbora Envi i odbora e, AFETA. Radi se znači o e, znači, sustavu e, koji dovodi zbilja u težak položaj države subsaharske Afrike. No isto tako europske Europska unija isto tako ima sustav koji je dezorganiziran u, u smislu e, metropolizacije i novih e, mjesta stanovanja. Radi se znači o bazičnim e, temama koje smo zaboravili u ime velikih koncepata. Možda bismo se trebali vratiti isto tako na praktična pitanja u interesu svih. Hvala gospodin Liza. Hvala predsjednice, hvala izvjestiteljima. Želim eh, podcrtati ono što je rekla Julie Gerling. Eh, naime, moramo imati jasnu izjavu što se tiče i prema IMO i AKEU. Eh, naime, oba dvije organizacije, ako se kao je IMO organizacija Ujedinjenih naroda, oni vode vlastiti život. Zatim jedna ovakva političkih inicijativa i povezivanje sa onim što se događa u UN-u, posebice e, u skupštini i tako dalje, sve je to nešto što treba još e, jasnije naglasiti. Evo još jednu stvar želim ukazati koju smatram važnu u nacrtu izvješća. E, kolega, gospođa Dali je naime rekla samo nešto ima gospodina Lajnena, to je točka 13 kod međunarodnih sporazuma koje sklapamo da u budućnosti trebamo uključiti klimatsku zaštitu klime, da imamo klauzulu o zajedničkom radu po pitanju klimatskih promjena, da to bude jedna konkretna stvar koju trebamo zaključiti zajedno. Hvala. Thank you very much. Anyone else? Hvala. Javlja se još tko za riječ? Ako ne, time smo završili sa govornicima. I sada vraćam eh, predsjedavanje AFET-u i time možemo zaključiti naš današnji sastanak. Hvala. Želimo čuti od eh, SVD-a gospodin Delil. Je li on ovdje? A, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i gospođo predsjedateljice. Zadovoljstvo je danas razmatrati ovo, ovaj nacrt izvješća. Ovo je ključno izvješće jer je i 2018. godina izuzetno važna za pregovore u okviru Pariškog sporazuma, a i ključna za konkretno djelovanje na terenu, budući da nam se sada pruža prilika da smanjimo globalno zagrijavanje na ispod dva stupnja ili čak eh, na ispod pol stupanj. Imamo zaključke vijeća od 26. veljače o klimatskoj diplomaciji vijeća za vanjske poslove koji donose jasne smjernice za klimatsku diplomaciju i obraćaju se i kao i EMO i također e, čitavoj panorami Agencija za klimu i sigurnost. Mislim da trebamo izaći u susret ovoj ambiciji koju je pokazao Europski parlament e, u trenutku kada imamo niz geopolitičkih e, izazova i kada je oslavljeno povjerenje između potpisnica sporazuma i kada Europska unija s partnerima treba preuzeti vodstvo u cijelom procesu i također pomoći i prijelaz na COP24 u Europi, dakle u Poljskoj, u Katovicama. Ja želim e, izdvojiti nekoliko elemenata. Suzbijanje klimatskih promjena nalazi se na e, čvorištu dva prioriteta europskih globalnih strategija, dakle odgovorno globalno ponašanje i multilateralizam, zatim e, drugo jačanje sigurnosti i razvoja prevencijom, odnosno rješavanjem korijenskih uzroka, među kojima klimatske promjene igraju važnu ulogu. Također znamo da postoji snažna unutarnjo vanjska veza kada govorimo o klimatskoj diplomaciji, a neki su je već i spomenuli. Dakle, u prošlosti u klimatskoj diplomaciji Europske unije smo bili uspješni, naročito u oči Kopa 21, ali i nakon njega kada smo inzistirali na ratifikaciji i stupanju na snagu Pariškog sporazuma. To smo uspjeli zato jer naša vjerodostojnost proizlazi ne samo iz našeg sustava za suzbijanja klimatskih promjena, nego i iz naših praktičnih nastojanja da pomognemo drugima. Zbog toga je važno da ovo izvješće zajednički izrađuju odbori Envi i AFET. Mislim da to šalje važnu poruku jer postoje ove dvije dimenzije koje su utjelovljene ovim e, odborima i koje pokazuju koliko je to pitanje složeno. E, to će usmjeriti također i naše buduće rasprave o VFO-u, što znači da će one biti vrlo značajne i za ovo pitanje. I želim e, istaknuti da je prošloga tjedna vijeće pozvalo komisiju na promišljenje Ivan Okvira E, politike za 2030. godinu i da u prvom trimestru 2019. godine predstavi strategiju za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Dakle, kada govorimo o ambiciji o strategiji, to je važno spomenuti. I još nekoliko napomena sa stajališta SVD-a, dakle, o izvješću i o njegovim porukama. Prva se odnosi na multilateralizam e, i to je spomenuto u izvješću. To jest da nastojimo suzbiti klimatske promjene jer kao što i samo izvješće kaže smatramo da borba protiv klimatskih promjena pokreće međunarodnu suradnju. Dakle, nije riječ samo o tematskom pristupu nego i o međunarodnom ustroju suradnje u trenutku kada se neke zemlje odmiču od te suradnje. Druga napomena jest da je klimatska diplomacija višeslojna diplomacija i neki su to već spomenuli danas, a to stoji u izvješću, odnosno nakon Pariza klimatska diplomacija se oslanja na države, ali i na druga nedržavna tijela. Dakle, globalni akcijski program e, nalaže kako i ti akteri mogu pridonijeti ovoj stvari. I također se stavlja naglasak na poboljšanje parlamentarne diplomacije koja može značajno poslužiti u klimatskoj diplomaciji. Europski parlament je važan igrač u ovoj višeslojnoj diplomaciji, tako da bismo nastojali razraditi praktične načine razmjene gledišta sa parlamentom. I posljednja napomena tiče se klime i sigurnosti i mnogi od vas su to spomenuli, tako da sada neću to detaljno razrađivati. Dakle, mnogi od vas e, su vidjeli izvješće Svjetskog gospodarskog e, foruma o globalnim rizicima koji na sam vrh rizika s kojima se suočavamo u smislu dosega i učinka upravo klimatske promjene. Dakle, živimo u doba kada klimatske promjene dovode do velikih promjena, a klimatska diplomacija se mora i time baviti. Dakle, drugim riječima, Klimatska diplomacija se mora temeljiti na održivom cilju 13, i na eh, održivom cilju broj 16, odnosno mir i sigurnost. Evo, time bih zaključio i na kraju želim reći da pozdravljamo ovo izvješće na vlastitu inicijativu i rado ćemo nastaviti naše razgovore o klimatskoj diplomaciji u budućnosti. Hvala. Gospođa Elina patram iz komisije, izvolite. Thank you, Mr. Uh, members. It's a pleasure to be here this afternoon. Hvala, doista je zadovoljstvo biti ovdje danas i razmišljati o nečemu što je važno za vodstvo Europske unije u globalnom uh, kontekstu klimatskog djelovanja. Bilo mi užitak slušati ovu raspravu koja potvrđuje da imamo uvide u ovom domu u globalne izazove i prilike u kontekstu provedbe Pariškog sporazuma. A želim iskoristiti priliku zahvaliti izvjestiteljima, gospodinu Lajnenu i mm, odborima na odličnom radu e, koji je nacrt izvješća dobar temelj za nešto što će biti važan e, doprinos interinstitucionalnoj raspravi. Također želim podcrtati međuinstitucionalne aspekte klimatske diplomacije, ali to je nešto što će svakako utjecati na naše daljnje djelovanje. Prošla godina je za međunarodnu zajednicu u smislu klimatske razgovora bila prilično izazovna. Imali smo izjavu Trumpove vlade da će se njihove namjere da će se povući iz Pariškog sporazuma, ali istovremeno smo također vidjeli i stravične, katastrofalne vremenske nepogode koje su pokazale koje je stvarni utjecaj diljem svijeta klimatskih promjena. I bilo je dobro vidjeti kako je usprkos najavi e, Trumpa globalna zajednica se okupila zajedno kako bi ojačala svoju odluku da artikulira svoju viziju i strateško partnerstvo i krene dalje. Nadam se vam reći tri stvari. Prvo, uh, u odnosu na globalni kontekst. Kao što je ispravno ukazala gospođa Dali, ova godina biti će test, test za vjerodostojnost međunarodnih klimatskih uh, pregovora i UNN3C, jer nakon tri godine, nakon Pariškog sporazuma gotovo uh, svijet će tražiti dokaze napretka provedbe od Pariza a dijalog stvarno je da je mogućnost i mjesto da to raspravimo s međunarodnim partnerima. Također vidjet ćemo da zaključenje parskog e, programa, radnog dakle programa u kojemu će se ocrtati e, režim pravima pariškim sporazumom i zacrtati transparentnost i odgovornost i tako dalje. To je sve jako važno u kontekstu utvrđivanja nacionalnih razina ambicija. Ambicija će se također morati presti i u djelovanje u stvarnom svijetu i to je ono drugo što sam htjela reći. Koja je uloga Europske unije u stvarnom svijetu? Naime, ono što su su legislatori odrađivali do sada u smislu razmišljanja o e, okviru klime i energetike pokazuje da postoje volja na strani Europske unije da zadrži svoj vodeći položaj. Europska unija ima vjerojatno najsofisticiranije i sveobuhvatne politike i mjere i moramo osigurati da naše iskustvo i um, ostane na raspolaganju našim strateškim partnerima koji su tek na početku prelaze u niskougljično gospodarstvo, a klimatska diplomacija daje nam te mogućnosti da podijelimo svoje iskustvo u smislu politike i promoviramo te metode. Nedavno smo osigurali 25 milijuna iz partnerskih instrumenata za promicanje suradnje u području politika upstream sa velikim gospodarstvima i samo G20 e, gospodarstava su uglavnom e, na njih se odnosi najveći dio emisija pa će one biti i ključne za ovu tranziciju na e, ugljično neutralno gospodarstvo i društvo. A što se tiče strateškog e, partnerstva sa velikim gospodarstvima, to je važno, ali također trebamo raditi na solidarnosti klimatskog sporazuma, znači klimatsko financiranje, ono što možemo učiniti sa vanjskim instrumentima će biti ključno. I to će utjecati našu mogućnost stvaranja alijansi i saveza i utvrđivanje onih stavova koje moramo imati kako bismo mogli finalizirati e, rubok iz za do kraja godine. I zadnja stvar, e, da kažem, zašto ovo pravo vrijeme da se izađe s ovim izvješćem? Naime, mnogi od vas ste već također sami rekli da je ovo trenutak kada se raspravlja o višegodišnjem financijskom okviru. Parlament e, je, nam je pomogao osigurati 20% cilj trošenja za klimatsko relevantne ciljeve u prethodnom višegodišnjem financijskom okviru. Možda je to čudno i nekonzistentno bi bilo ako sada ne bismo imali slične ili više ciljeve uključene u novi e, višegodišnji financijski okvir. A drugi aspekt klimatske diplomacije odnosi se na rasprave o budućnosti Europe. Klimatsko djelovanje ima veliku potporu u europskoj javnosti smatra se jednim od ključnih e, temelja europskog projekta i naša sposobnost utjecaja na globalne razvoje je najveća među svim našim partnerima. Pa sada ne iskoristiti tu snagu bi svakako bio propust u kontekstu e, globalne rasprave o budućnosti Europe. Te na posljedku, ovo izvješće dolazi upravo u pravom trenutku jer jako dobro ukazuje na kolektivni napor raznih dionika koji djeluju zajedno. ne državni, nevladne udruge, e, razne institucije. Svi su se okupili, uključujući i u kontekstu agende za globalno djelovanje, a što je jedan od mogućnosti koje ima klimatska zajednica u stvarnom svijetu i ovim inicijativama globalno. Dakle, Europska unija može predvoditi primjerom, jedinstvom, jedinstvom raznih institucija i mislim da kao i parlament koji je e, iznio ovu ambicioznu viziju ovdje i mi bismo trebali uzeti u obzir da su na samitu prošlog petka vođe Europske unije je strategiju za sredinu stoljeća već u prvom kvartalu 2019. što je još jedan dokaz našeg predvodništva, predvodništva Europe u ovom kontekstu. Hvala. Gospodine Lić, želite li zaključno reći nešto? Želim vam svima kolege zahvaliti na vašim odgovorima, također i kolegama iz komisije na vašim odgovorima, što ste ocrtali neke stvari i unijeli neke nove stvari, na primjer pitanje IMO-a i svakako ću to pogledati. Također očekujem i vaše amandmane po ovom pitanju. Svidjelo mi, svidjeli su mi se i upočivanja kompleksnost cijele stvari. Gospodin Petarle rekao je da ne želi da se ovdje radi o popisu želja. No, sviđa mi se što mnoge stvari koje ste rekli, posebice i ova pitanja roda, su svi obuhvaćeni u održivim ciljevima razvoja jedinjenih naroda. Znači, postoje ove situacije koje su kohenih ali koje treba uzeti u obzir uključujući i e, hranu e, te čistu pitku vodu kao jedan od e, održivih ciljeva održivih razvoja. Tako da se to sve jako dobro uklapa. Pitanja trgovinskih sporazuma su više puta spomenuta i mislim da je ovo to jedna važna situacija jer to imamo već i sa sporazumom CETA s Kanadom, tako da to već jest uključeno i treba biti i dalje uključeno. Svidjeli su mi se još i mnoge druge stvari koje ste rekli, recimo kao što su siromaštvo i socijalna pravda, kako se one uključuju u ovo cijelo pitanje. Te na posljedku još jedna stvar koju su rekli kolege, koja inicija na klimatska strategija naših partnera i također sa, zajedno sa parlamentom želimo i sa komisijom želimo raditi ne samo i u Ekonu i Afetu, nego e, želimo da svi odbori se uključe u nacionalne klimatske strategije i da zajedno djelujemo, tako da informacije koje mi e, imamo i naše posjete u okviru komisije da se sve to uskladi kako bismo pronašli zajednički teren. Dakle, veselimo se na amandmanima, također i daljim e, sastancima s kolegama i također sastancima izvjestelja u sjeni. Hvala prezentacija nacrta izvješća. Mislim da je pokazala važnost e, e, toga da ovo važno pitanje ostane visoko na agendi parlamenta, pa želim svima zahvaliti izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i također e, službi za vanjsko djelovanje i komisiji na sudjelovanju i ukazivanju na važnu E, ulogu klimatske diplomacije i uspostavljanju snažnog klimatskog djelovanja i provedbi obveza iz Pariškog sporazuma te postizanju agende za 2030. uključujući i ciljeva održivog razvoja. Nadam se da će su izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni e, produktivno raditi sljedećih tjedana kako bi se došlo do snažne stajalište p-a po ovoj važnoj temi. Što se tiče rokova, rok za amandmane 11. travnja u 11, ne u podne, u 11. Glasanje u odboru u zajedničkom sastanku 16. svibnja ove godine. I to ovdje u Afetu, a plenarna u srpnju 2018. Hvala na sudjelovanju i ovime zatvaram sastanak.